predsjedništva. Prvo dajem e, riječ e, gospodinu e, Betel Savjeru za vijeće luksemburškog premijera. Gospodine Betel, izvolite. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici, hvala vam što ste mi dali priliku da vam predstavim rezultate rada predsjednog, e, luksemburskog predsjedništva vijećem. Kao što znate, to predsjedništvo se održavalo u vrlo teškom i kontekstu, ponekad sa dramatičnim događajima. Evropska unija nalazi pred e, velikim izazovima kao što je pronaći rješenja za financijsku ekonomsku krizu, na sve veću nestabilnost na granicama i vraćanje nacionalnom identitetu, što također ponekad izaziva zabrinutost u Europi. Kao da to nije dovoljno, pojavile su se i nove pojave u već teškom okruženju kao što je migrantska kriza i porast terorističkih napada u svijetu, ali posebno u Europu, imajući u vidu terorističke napade u Parizu prošle godine. U tom kontekstu naše predsjedništvo reagiralo je brzo i konkretno. Što se tiče migrantske krize, neću ovdje ulaziti u detalje, neću govoriti o svim mjerama koje su poduzete u nadležnosti država članica, ali isto tako u e, duhu solidarnosti među državama članicama moramo i dalje pružati dostojanstven, e, dostojanstven prihvat tim e, izbjeglicama. Isto tako smo donijeli mjere premještaja izbjeglica, novu mjeru povratka i novi mehanizam prihvata kroz hotspotove, te smo definirali novi okvir i osnažili zaštitu vanjskih granica Europske unije. Sve su te mjere donesene u hitnom postupku, neke od njih tek sada počinju davati rezultate. To je sastavni dio mehanizma reforme migrantske politike koji nije dovršen. U tom smislu pozdravljamo i prijedloge komisije iz prosinca 2015. godine. Proljetna migrantska kampanja mogla bi imati iste razmjere kao i prošle godine. U tom smislu moramo provesti donesene mjere, jer čak uz i uz najbolju volju su zakonodavaca nećemo moći smanjiti priljev izbjeglica osim ako se donesene odluke ne provedu u djelo. Svima nam je poznato da moramo očuvati cjelovitost šengenskog pravila koje će funkcionirati, šengenskog prostora koje će funkcionirati samo ako se poštuju pravila. Zato smo u 11. mjesecu prošle godine pozvali da se ide u smjeru komunitarizacije, kontrole unutarnjih granica, prema potrebi da se ne prepusti državama članicama mogućnost da na jedan na jedan e, kaotičan način uvode kontrole. Jedan od prioriteta bit će da se značajno smanji priljev izbjeglica. U protivnom ćemo, nećemo više imati na svojoj strani javnost. I zato se operativno treba provesti mehanizam premještaja sve države članice moraju sudjelovati u tome moramo učiniti više i svatko mora poštivati preuzete obveze. Da, i tu opet dolazimo do pitanja solidarnosti među državama članicama, koja se može vidjeti na političkoj, ne na pravnoj razini. Ta solidarnost e, u povijesti naše unije ne može biti jednosmjerna. Moramo znati i dati, a ne samo očekivati da nešto dobijemo. Ta solidarnost e, isto tako mora postati sa partnerskim zemljama na Balkanu i Turskom. Akcijski plan s Turskom i suradnja s tim zemljama pokazuje jedan put, premda situacija na terenu još uvijek nije na razini očekivanja. Ne smijemo zaboraviti niti suradnju sa Libanonom i Jordanom. Teroristički napadi u Parizu su najdramatičniji događaj eh, jedne lošije sigurnosne situacije u Europi i drugdje moramo izbjeći stavljanje znaka jednakosti između terorizma i, i tih događaja. Mi smo pokušali donijeti čitav niz mjera nakon napada na časopis Charlie Hebdo. Međutim, Europska unija u prvoj fazi nije dovoljno brzo reagirala. Isto tako možemo iskazati zadovoljstvo što smo nakon tri godine uspjeli donijeti direktivu PNR nakon tri godine rasprave i to u vrlo zahtjevnom kontekstu kada smo mjere morali donositi u hitnom postupku. Mi smo mogli uvijek računati na Europski parlament i posebno na odbor za pravna pitanja. Mi smo uspjeli postići neke pomake zahvaljujući konstruktivnoj suradnji s Europskom parlamentom i htio bih iskoristiti ovu priliku da vam zahvalim ne samo na izvrsnoj suradnji u posljednjih šest mjeseci, nego i zato što ste doprinijeli u e, tome da se postignu pomaci u nekim ključnim temama kojima se e, bavilo i naše predsjedništvo. Htio bih posebno spomenuti sporazum o proračunu za 2016. godinu, reformu suda Europske unije, uspostavu Europskog sustava za prikupljanje podataka o putnicima, direktivu koja se tiče prezumpcije nevinosti, zatim sporazum o prijedlogu e, uredbe o e, referentnim vrijednostima i paket za zaštitu podataka. Mi smo također organizirali prvi politički dijalog o poštivanju vladavine prava u Europskoj uniji. Rasprave koje su se vodile u posljednje vrijeme, a i događaju posljednjih nekoliko tjedana pokazuju koliko je relevantan ovaj proces. Taj dijalog je na samom početku i morat ćemo na njemu nastaviti raditi u predstojećem razdoblju. Isto tako smo imali neke izvanredne sastanke gdje smo razgovarali o krizi u mliječnom sektoru i u e, sektoru proizvodnje svinskog mesa te, u, e, te vezano uz probleme u metaloškoj industriji zbog nelojalne konkurencije izvana. Uspjeli smo isto tako e, postići napredak vezano uz budući sporazum TTIP i zahvaljujem predsjedniku Šulcu na raspravi koju smo organizirali zajedno sa socijalnim partnerima gdje smo razgovarali o TTIP-u. Mi smo okupili 28 socijalnih partnera iz, naime, 28, socijalni partnera iz 28 država članica. Za nas TTIP eh, ne smije biti nešto što će ugroziti povjerenje naših građana i u tom smislu eh, pregovori moraju biti transparentni. Konferencije VTO u Nairobiju su označile kraj e, kruga Dohe. Također smo htjeli modernizirati metode rada u području konkurentnosti i usmjeriti svoj rad na e, nastavak na Junkerovom planu. Cilj je mobilizirati investicije tako da smo donijeli jedan opći pristup vezano uz e, sekuritizaciju što bi e, trebao biti prvi korak u, u e, smjeru uspostave unije tržišta kapitala. Isto tako imamo i sporazum o fiskalnoj transparentnosti. Vijeće je donijelo i značajne zaključke što se tiče inicijative BEPS-a OECD-a vezano uz borbu protiv erozije porezne osnovice i prijenosa dobiti. Uspostava stvarnog socijalnog upravljanja kao što smo postigli u ekonomskom i financijskom području također je bio jedan od naših ciljeva. Mi smo uspjeli postići pomake i u tome, premda je još mnogo posla pred svima nama. Također smatram da smo ostvarili pomake u području e, održivog razvoja zahvaljujući i doprinosu Europske unije u suradnji sa našim prijateljima u Francuskoj na sastanku COP21. Ovo je prvi obvezujući svjetski sporazum u području borbe protiv klimatskih promjena. Isto tako smo radili na energetskoj uniji i promicanju održive energetske tranzicije. Završili smo neka područja kao što je četvrti željeznički paket koji se odnosi na liberalizaciju e, putničkog prometa u željezničkom prometu e, kao i e, cilj rada na željezničkoj infrastrukturi. Također smo radili na jedinstvenom digitalnom tržištu, to je inicijativa komisije, gdje će se također primjenjivati načelo uzajamnog priznanja. Htio bih i osobno iskazati svoje mišljenje kao ministar telekomunikacija u Luksemburgu zbog sporazuma koji je postignut između su zakonodavaca vezano uz direktivu kojom će se e, osnažiti informatičke mreže u Europi. Još je mnogo posla pred nama i e, naši mladi talenti koji bi mogli doprinijeti vrlo često moraju odlaziti iz Europe zbog činjenice da postoje 28 različitih zakonodavnih e, okvira. Mislim da je suradnja između Vijeća Europskog parlamenta bila dobra. Mi smo e, uspjeli postići sporazum o proračunu pet dana prije vremenskog e, roka koji je zadan. Mislim da je to rekordno vrijeme. Mi smo isto tako uspostavili uvjete za bolju suradnju kroz e, međuinstitucionalni sporazum. To je sada tek politički dogovor, no nadamo se da će uskoro stupiti na snagu e, prije nego što vaš dom donese o tome odluku na proljeće. Radi se o modernizaciji e, zakonodavstva i u smislu veće transparentnosti, ali isto tako i smanjenju birokracije posebno što se tiče opterećenja za mala i srednja poduzeća. Ovo je dobar trenutak da se zapitamo kako krenuti dalje. Ne zaboravite podsjetiti da u Europi vlada mir od 57. godine i od 50. godina i ja sam imao tu sreću da sam bio na Erasmus programu u Grčkoj i da sam e, otkrio nešto e, Dakle, kada sam bio student u Solunu, mogao sam e, automobilom ići do Skopja, međutim granice su bile zatvorene i ja sam se morao zaustaviti na granici, granice su bile zatvorene i carine. I to su stvari koje danas mladi ljudi ne poznaju, mi se stalno žalimo, ali zaboravljamo podsjetiti naše mlade ljude što je to Europa sloboda, E, činjenica da možemo uspostaviti ljudske kontakte i mislim da je to nešto na što moramo mlade naraštaje e, podsjećati u današnje vrijeme. Što se tiče moje zemlje, hitno je da nastavimo na putu europskih integracija, jer e, samo se tu mogu pronaći rješenja za krizu s, kojima, krizu s kojom se Europa suočava. Dame i gospodo, mislim da bi se moglo još mnogo toga reći, međutim nemam više vremena. Moja zemlja vrlo zadovoljna činjenicom da je mogla predsjedati Vijećem Europske unije i mi vam zahvaljujemo na vašoj potpori te zahvaljujem svim službenicima bilo da je riječ o Europskoj komisiji ili e, u službenicima u Luksemburgu. Želim svima zahvaliti ovom prilikom e, koji su nam pomogli u radu posljednjih šest mjeseci. Zahvaljujem premijeru. Predsjednik komisije, gospodin Juncker, izvolite. Uvaženi predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Dame i gospodo, predsjedniče. Otkad smo se posljednji puta sastali, došlo je do novih napada u Istanbulu i Đakarti. Naša demokracija koja ovdje predstavlja Europski parlament i vrijednosti na kojima počiva su snažnije od terorističkih prijetnji. Takvi napadi neće utjecati na naše postupanje i e, to nas neće zastrašiti. Mi ćemo nastaviti raditi kako bismo očuvali naše slobode, naš način života, naš suživot i općenito sve ljudske vrijednosti. Što se tiče Luksemburškog predsjedništva, htio bih još jedanput odati počast Luksemburškoj vladi njezinom premijeru i svim ministrima koji su pomogli u radu. Mislim da je Luksemburško predsjedništvo dobro odradilo svoj posao i to smo mogli vidjeti. Vidi se da ono najvažnije nije u kvantiteti nego u kvaliteti. Mislim da je rad luksemburskog predsjedništva uistinu bio vrlo kvalitetan. E, prisjetimo se da je 85. godine luksembursko predsjedništvo dovelo do sklapanja jedinstvenog akta, e, čime je uspostavljeno unutarnje tržište. Isto tako je luksemburško predsjedništvo provelo prvi dio e, međuvladine konferencije o ekonomskoj monetarnoj uniji, 1997. godine donesena odluka o proširenju za vrijeme luksemburskog predsjedništva, što je omogućilo ujedinjenje Europe. Prema tome mi imamo snažnu tradiciju, a vlada koja je bila na čelu predsjedništva pokazala je da je opravdala povjerenje u duhu i da je radila, da je radila u duhu prethodnih luksemburških predsjedništva. Ovo predsjedništvo se odvijelo u vrlo teškom kontekstu u vrijeme migrantske krize kada je trebalo voditi dijalog između 28 različitih država članica koje su često imale diametralno suprotna stajališta. Isto tako su uspjeli zaključiti neka važna zakonodavna područja, bilo da je riječ o evidenciji putničkih imena ili o nekim drugim zakonodavnim aktima. Ja bih sada mogao nabrati dalje. Među e, institucionalni sporazum je isto tako jedan od važnih elemenata vašeg rada. Luksemburško predsjedništvo je za vrijeme konferencije COP21 u Parizu vrlo elegantno vodilo e, pregovore a što se tiče izbjegličke krize, mislim da smo uz pomoć ovoga parlamenta uspjeli vrlo brzo doći do sporazuma vezano uz e, premještaj e, izbjeglica i e, to je nakon toga doneseno u vijeću, doneseno u vijeću međutim još uvijek nije provedeno u djelo. Također smo ostvarili određene pomake i u nekim drugim područjima, kao što je operativna uspostava prvih sabirnih centara, zatim dogovor vezano uz Balkansku rutu, akcijski plan o suradnji s Turskom i zahvaljujući Naporima Luksemburškog predsjedništva uspostavili smo također bolju suradnju sa partnerskim zemljama u Africi. U ovom trenutku mi raspolažemo nekim novim instrumentima kako bismo se mogli učinkovitije nositi sa pitanjem migracija. E, da kako bit će nam potrebni i novi instrumenti koji se tiču zajedničkih vanjskih granica kao što je sporazum o Europskoj obalnoj straži i Europskoj graničnoj policiji. I mislim da moramo biti svjesni toga da je to e, posao koji će trajati neko vrijeme. Ne smijemo stajati skrštenih ruku i trebamo nastaviti s radom na pitanjima koja su pokrenuta za vrijeme luksemburškog predsjedništva. Što se tiče pitanja i pojedinih mjera. E, te mjere su međusobno povezane i samo će nam e, one zajedno pomoći da smanjimo priljev e, migranata i da smanjimo rizik kojim je izložen šengenski prostor. A šengenski prostor je danas ugrožen i pitanje ugrožena njegova opstajanje. Uvode se kontrole na unutarnjim granicama. Shvatit ćemo e, uskoro da je to izaziva veliki ekonomski trošak. I onda ćemo se zapitati zašto imamo jedinstvenu valutu ako više ne postoji sloboda kretanja. U nekim aspektima Europskoj uniji se prijeti u nekim njezinim osnovnim postavkama. Usprko svih poteškoća i svih tih problema, Luksemburško predsjedništvo je svoje predsjedanje vijećem odradilo na najbolji mogući način jer nikada nije ispustilo iz vida cijelinu Radilo se o nekim e, ključnim e, pitanjima koje je trebalo riješiti odlučnim djelovanjem e, i uz pomoć mnogih glava što se tiče evidencije imena putnika, to je jedan primjer. Nova temeljna uredba o zaštiti podataka je jedan jedno luksemburško jaje koje je proizašlo iz ovih napara. Predloženo 2012. Predsjednik i komisija uzeli su to u svoje prioritete, a luksemburška vlada je temeljnu uredbu o zaštiti podataka e, dovršila na e, vrlo egzemplaran i patriotski način i zato se u ime komisije zahvaljujem e, premijeru Betelu na ovome. Sve u svemu, ovo predsjedanje vijećem svakako je bilo u potpunosti uspjeh i nema jedne stvari u kojoj nisu Uh, uspjeli, a uz puno pomoći koju su imali sa svih strana, uh, sav su posao obavili na najbolji mogući način. Odličan posao. Zahvaljujem. A sada u ime EPP-a gospođa Reding. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, Male zemlje su u stanju dobro voditi predsjedanje vijećem i još jedan put se to pokazalo u slučaju Luksemburga, zahvaljujući svom bogatom institucionalnom iskustvu. Da kako karakter predsjedništva se promijenio od ugovora iz Lisabona, kojim su zamijenjena rotirajuća vijeća stalnim predsjedništvom. Međutim, tu ostaje zakonodavstvo koje inicira komisija i o kojemu treba strpljivo raspravljati članak po članak. I tu je solidan rad luksemburških službenika pomogao u tome da se postigne napredak u brojnim područjima kao što je reforma suda Europske unije, željeznički paket, PNR, zaštita osobnih podataka i tako dalje. Rekla bih da su oni sjajno odradili taj posao, da su bili vrlo angažirani, vrlo stručni i da je to odrađeno u interesu Europe. Luksemburški službenici, oni koji su im pomogli u tom radu, e, trebaju dobiti naše zahvale. Vlada je također dobro upravljena pojedinim e, temama. Ministar vanjskih poslova je bio na svim frontovima. Svi su cijenili njegov angažman. Tu je bio i ministar europskih poslova koji je bio na raspolaganju Europskog parlamenta. Zatim ne smijemo zaboraviti COP21. Luksemburško predsjedništvo je tu pomagalo u radu Francuskoj e, i postiglo se da Europa bude, govori jednim glasom na toj konferenciji. Što se tiče svega ostaloga, morali smo se nositi sa krizama, bez presedana i bez kraja. Gotovo da smo zaboravili krizu u Grčkoj nakon izbjegličke krize i terorističkih napada. U velikom broju država članica došlo je do porasta e, nacionalističkog populizma i egoizma i pokazalo se da ne postoji odgovornost za budućnost na našem kontinentu uoči s tako teškim problemima predsjedništva ne mogu mnogo učiniti. Predsjedništva prolaze, a krize ostaju. Ovdje možemo govoriti o sukladnosti, dosljednosti, poštivanju solidarnosti, u Europi koja ide prema naprijed. I upravo je to ono što želimo vidjeti. Hvala za SED, gospođa Delvo. Hvala, gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege, kao državljanka Luksemburga i kao članica socijalističkog kluba, da kako da ću pohvaliti Luksemburško predsjedništvo. Kao e, zastupnica u parlamentu želim zahvaliti Luksemburškom predsjedništvu na proteklih šest mjeseci. Europska unija je još uvijek e, suočena sa velikim izazovima. Morali smo reagirati na krize koje ugrožavaju naše europske vrijednosti i koheziju unutar Europske unije. E, Luksemburški ministri su uistinu u tome odradili sjajan posao tu je bio Nikola Schmidt koji je provodio noći ovdje u Europskom parlamentu i posao je dobro odrađen. Međutim, ono što posebno cijenim jest rad na nekim drugim područjima. Neću sada nabrajati e, sve zakonodavne akte koji su zaključeni, međutim imali smo zastoj u nekim područjima tijekom mjeseci i godina suradnja između Luksemburškog predsjedništva i Europskog parlamenta bila egzemplarna. Sve to zahvaljujući angažmanu Luksemburškog predsjedništva, ali i još više angažmanu državnih službenika i službenika, onih koji su radili u Luksemburgu i onih koji su radili ovdje u stalnom predsjedništvu. Njima želim posebno zahvaliti. Na kraju mogu samo još zaželjeti da buduća predsjedništva pokažu da su jednako na raspolaganju, da budu jednako angažirana i da rade u duhu solidarnosti u interesu Europske unije. Hvala. Zahvaljam gospođi Delvo. Za EKR gospođa Stevens. Dank u wel, voorzitter en collega's. Zahvaljujem eh, predsjedniče, uvaženi kolege. Kad je Luksemburg eh, počeo sa svojim predsjedanjem, eh, sigurnost je bila visoko na listi prioriteta i postignut je sporazum o evidenciji imena putnika u PNR-u, što će biti posebno važno za suzbijanje terorizma. Osim toga, Ured e, za borbu protiv terorizma bit će uspostavljen u okvir Europola te pomagati u identifikaciji džihadista i e, borbu protiv njih, ali ovdje se poštuje privatnost građana kao što pokazuje uredba o zaštiti podataka koja je također usvojena. Što se tiče migracija, e, tu je postignut određen napredak, usvojen je projekt o preseljenju, međutim, e, o premještanju, međutim sa ograničenim uspjehom mjere, zemlje su e, samo djelomično priznale svoje odgovornosti e, pomoći zemljama na vanjskim granicama. E, međutim, to nedjelovanje još je pogoršalo migrantsku krizu. Nadam se da će a sustavna politika vraćanja onih koji nemaju pravo ubrzati e, pod sljedećim predsjedanjem također borba protiv e, krijumčara ljudima, također e, tražitelji azila koji već imaju azil u zemljama tranzita da ne da, ne, ne dobivaju dalje azil u Europi. Znači moramo prepoznati svoje granice, ali učiniti što možemo kako bismo osigurali da zaštitimo one koji su na, u najosjetljivijem položaju, ali kako ne bi svi isto tako e, dolazili u Europu nezakonito, a svakako se moramo pozabaviti krijumčarima ljudima i o, okončati ovu strašnu praksu. Žao mi je što se nigdje ne spominje europski pristup e, europskom zahtjevu za reformu Europske unije, jer to je također jedna stvar koja je od velike važnosti za budućnost Europske unije. Zahvaljujem. A sada za e, liberale, e, gospodin Görans. Predsjedniče, predsjedniče komisije, kada ste predstavili prioritete vašeg predsjedništva, mnogi od nas su rekli da, u, da će ovih šest mjeseci koincidirati sa jednom teškom situaciju na unutarnjem i vanjskom planu. Na kraju vašeg predsjedništva možemo konstatirati da su krize koje su već postojale u srpnju istinu postale egzistencijalne prirode za Europsku uniju. I one će ostati egzistencijalne jer države članice nisu u stanju dati Europskoj uniji nadležnosti i ovlasti kojima bi ona mogla riješiti te krizne situacije. Drago nam je vidjeti u kojoj mjeri je vaše predsjedništvo uspjelo riješiti neke izazove. Proračun za 2016. godinu donesen je jednoglasno to u rekordnom vremenskom roku. Ne smijemo zaboraviti niti napore koji su doživjeli uspjeh u području vanjskih poslova i pravosuđa. Vaše predsjedništvo također je doprinjelo tome da se radi i e, na području borbe protiv klimatskih promjena te o socijalnom i poljoprivrednom dosjeu. Vi ste pokazali da se stvari mogu pomaknuti, čak i ako ne možemo očekivati rezultate unaprijed. Usprkos postignutom napretku neke države članice i dalje povlače kočnicu i ne žele biti solidarne u velikim kriznim situacijama kao što je izbjeglička kriza. Kada i to pada na teret onih država članica koje su spremne preuzeti svoju odgovornost u području prihvata izbjeglica. Sramota je vidjeti da tako velik broj država članica dovodi u pitanje pravnu stečevinu kao što je šengenski prostor. Neki e, Njemačka je do kraja je u ovom tjednu primila 24 tisuće izbjeglica, dok neki najavljuju da će primiti istu brojku tijekom dvije godine. Ova kriza je kriza solidarnosti i nemogućnost e, ravnomjernog raspodjela tereta između 28 država članica ne najavljuje ništa dobro. Mi računamo na vas, na vaš dar, na stručnost vaših suradnika, koje nitko ne dovodi u pitanje, i iskustvo vaše države članice kako biste pomogli u tome da Europa ide dalje i da bude, da počiva na federalnim načelima. Moramo prevladati međuvladin mehanizam što nas paralizira. U tome se prepoznaju uglavnom nacionalisti, oni koji se zalažu za nacionalni suverenitet. Naš kontinent zaslužuje slobodnu i efikasnu Europsku uniju. Za neke to ostaje san, međutim, htio bih im reći da će se taj san ostvariti samo ako učinimo veliki federalni iskorak prema naprijed. Hvala. Riječ e, za Ujedinjenu ljevicu. Zastupnik Papa Dimulis. Zahvaljujem. E, gospodine Junkeru, gospodine Betel, žao mi je, ali ni ja ni moj e, klub zastupnika ne možemo podijeliti optimizam i one čestitke koje su ovdje podijeljene. Luksemburško predsjedanje se potrudilo, ali kada pogledamo rezultate, vidimo rezultate koje je postiglo vijeće. Vijeće je radilo šest mjeseci i brojke i činjenice E, više izazivaju zabrinutost, e, mogli bismo reći. To ne bi trebalo tu biti samo zadovoljan. U prosincu je zaključeno da će se premjestiti 60 tisuća e, izbjeglica i podijeliti na cijelu Europu. Kako izgleda bilanca? Stotin, i statinci ljudi još su, su tek razmješteni, znači to nije niti posto možda. A što se tiče Grčke, Grčku ste ostavili samo i bez potpore u velikoj mjeri. E, do, e, potpisali ste e, okvirni ugovor sa Turskom, ali gospodin se je sam rekao da se ništa nije promijenilo kod e, smanjenja pritoka izbjeglica jer turske vlasti doduse žele novac, ali ne i provesti odluke koje su donesene i što se tiče nacionalnih egoizama i e, ksenofobije, sada e, slom Schengena koji prijeti bi značio i slome europodručja, što neće biti loše samo za demokraciju izbjeglica, nego i pogubno za gospodarstva, znači nezaposlenost, siromaštvo i tako dalje, koji će i dalje rasti. I vrijeme nije sada da si međusobno čestitamo, nego da krenemo u velike inicijative kako bismo riješili dva ključna problema E, znači borba protiv nezaposlenosti, rast gospodarstva i suzbijanje e, izbjeglica, vala izbjeglica. E, gospodin Butikofer. Uvaženi predsjednice, predsjedniče, predsjedniče Juncker, premijeru Betel. Vaše predsjedništvo sastalo se od plana i događaja za realizaciju plana, niste sami za, zaduženi a <laughs> niti za ono što se dogodilo niste krivi. E, znači, možemo samo usporediti ono što ste si uzeli u zadatak i ono što je odrađeno. I mogao bih reći da doista postoje neke stvari, barem u kojim možda niste bili najuspješniji, e, na primjer nova nužna bilanca između europske trgovinske politike i industrijske politike ili akt o malom e, poduzetništvu ili europeizacija europskog semestra ali kada zbrojim sve pozitivne stvari koje su učinjene na strani predsjedništva, dvije stvari koje bih eh, htio posebno istaknuti je temeljna uredba o zaštiti podataka koja je dovela do rezultata i doprinos vašeg eh, predsjedništva, vaš osobni kao i eh, vašeg ministra Pariškom klimatskom samitu COP21. Na tim stvarima zahvaljujem vašem predsjedništvu. A osim toga, sada pogled na ovu cjelinu o kojoj se govorila, mislim da doživljavamo sada u Europi jednu novu normalnost koja se ocrtava mnogim izazovima koji se pojavljuju jedni preko drugih, krizama koji se pojavljuju jedne preko drugih i ta se situacija neće skoro promijeniti. Ta nova normalnost je nešto na što se moramo E, usmjeriti i naviknuti i to vodi do e, straha e, među građanima o gubitku i nestabilnosti. I ako ne želimo da politika straha raste u ovakvoj situaciji, onda moramo stvoriti jednu politiku nade, ali ne retoričku politiku. To nije retorički izazov. Ne samo govoriti o nadi za promjenu ili promjeni, nego da ukažemo na one usluge i e, one puteve koje e, građani traže i samo na taj način doći ćemo do rješenja. A na početku vašeg predsjedništva rekli ste da moramo saslušati i građane. Ja mislim da je to temeljno, sasvim temeljno načelo, ali to također znači da moramo saslušati građane i ondje e, gdje oni govore ono što nam se ne sviđa kada recimo vi kažete gospodine Betel da TTIP se treba smatrati kao šansa. To znači da ne čujete kada građani sve glasnije prema Eurostatu kritiziraju TTIP i kažu ne e, slušati građane e, i tu znači nešto promijeniti. Osim toga, rekli ste, solidarnost je ključna. Slažem se s time i to solidarnost ne samo tamo gdje mi nešto tražimo, nego tamo i gdje drugi nešto traže. Znači, solidarnost očekivati od Poljske kod izbjeglica znači i solidarnost dati nešto Poljskoj, recimo u pitanju Sjevernog toka. I treće, Rekli ste da se ne smije zavući u nacionalne okvire, a u ovoj novoj situaciji vjerujem moramo uspostaviti ravnotežu između e, nacionalne stvari, znači unije država i unije zajedništva, unije građana Europske unije. E, mislim da je to temelj Brexita i rasprave o e, izlasku Ujedinjene kraljevine. Još jedna stvar. Europska strategija i nacionalna strategija e, su nespojivi. Zapravo do sada e, je mogućnost e, europskog rješenja bila ono što je branilo njemačko mišljenje. Gospodine Butikofer, morate završiti. Znači, kada bi se od toga odstupilo, to bi za Europu bila katastrofa. Za FDD, gospodin Vali. Hvala gospodine predsjedniče. Danas rekao bih da se dočimo još jednom europskom paradoksu sa luksemburškim predsjedništvom koje se hvali da je ostvarilo veliko postignuća u području pravosuđa i fiskalne transparentnosti. Tu mislim na direktivu o automatskoj razmjeni informacija o fiskalnim sporazumima, takozvani tax rulings. Zašto je sporazum koji je postignut u listopadu toliko ograničen i također zašto se preuzelo nedostatan prijedlog? Osim toga, sa Europskom e, komisijom se se utvrdilo da je Luksemburg isplaćivao nedopuštene državne pomoći. I također imamo e, paradoks enormnih državnih pomoći, e, a mi ćemo morati isplatiti njima nadoknadu, a ne Italiji ili drugim zemljama kojima su sredstva oduzeta. Gospodin Gramenja je govorio o tome i rekao je da treba kritizirati odluku Brisela. Prema njemu to stvara nesigurno ozračje za poduzeća i pokazuje koje je pravo lice Luksemburga. Dakle, možete nam e, pričati sve pričice koje želite, ali to je stvarnost. To je stvarnost jedne zemlje koja je ostvarila napredak eh, na eh, leđima europskih partnera oduzimajući milijarde u poreznom priljevu koje su multinacionalne kompanije trebale platiti. Želim iskoristiti priliku prisustva predsjednika Junckera kako bih rekao da vas očekujemo u odboru taks zato jer još trebate pojasniti svoje stajalište o izvješću Krike. Nemojte se kriti iza dvije velike, eh, dva velika kluba zastupnika koji vas štite, nego dođite doista na pravu raspravu jer inače nećete imati imati eh, pravo na bilo kakvu vjerodostojnost. Hvala. A, eh, gospođa premijeru Luksemburga, dame i gospodo, ovo luksemburško predsjedništvo počelo je nakon što je otkrivena afera LuxLeaks. E, to je jedna fiskalna politika koju je Luksemburg organizirao na korist multinacionalnih kompanija na štetu ostalih država članica. Nakon te skandalozne afere e, zastupnici su odlučili o tome ne govoriti budući da su odbili da se provede parlamentarna istraga. Dakle, tišina i na taj način e, svi pošteni porezni obveznici, posebno mala i srednja poduzeća, moraju plaćati veće poreze kako bi se kompenzirala ta pljačka koju organiziraju Luksemburg i ostale porezne oaze, a Europska unija ništa ne poduzima kako bi tome stala na kraj. Ovo predsjedništvo se završava kada e, je migrantska kriza ima e, uistinu strašne razmjere imajući u vidu broj ljudi koji kreću prema Europi i imajući u vidu e, činjenicu da je 200 e, žena u Njemačkoj bilo žrtve seksualnih predatora u e, Kelnu. To je kraj naše civilizacije. Mi svi moramo braniti slobodu žena da se slobodno kreću našim gradovima. Dolazak milijuna ljudi e, drastično drugačije kulture izazvat će šok unutar našeg društva i trebamo stati na kraj toj ludosti. Sukobi i drame, bilo ih je mnogo u moje zemljeve godine, e, napadi e, islamske države se nastavljaju. Borba protiv islamizma i kontrola nacionalnih granica nužna je kako bismo osigurali sigurnost našim sugrađanima. Međutim, potrebne su veće promjene. Nacije nestaju, moramo ih e, ponovno reformirati i osnažiti. Multikulturalizam nas dijeli, dijeli e, jedinstvena nacija, e, daje sigurnost građanima i daje im zajedničku budućnost i njezin povratak je nešto što je nužno i što se prije dogodi tim bolje. Eh, gospodin Balčo. Zahvaljujem predsjedniče. Ne možemo od predsjedništva očekivati da tijekom predsjedanja riješi sve probleme, ali svejedno treba očekivati da važna pitanja vodi u pravom smjeru. Ključna riječ ovdje je bila unija građana i građanima kako bi se građani stavili u središte i fokus Europe. E, treba nam Europa koja će biti bliža građanima i ispunjavati njihova e, očekivanja, a to nije učinjeno. Migracijska kriza pokazala je da je politička elita vrlo daleko od volje europskog naroda, a među prioritetima je bilo i pitanje migracija i e, htjelo se to urediti sustavom kvota E, zapravo ne riješiti problem, ne zaustaviti invaziju, nego samo pronaći propis za podjelu. To je velika odgovornost u tom smislu. Da, dakle, 1,5 milijuna e, migranata je došlo u Europu, e, to utječe na kulturu i sigurnost građana. A jedini pozitivni korak koji je ovdje učinjen je da se stupilo u kontakt sa Turskom kako bi se s one strane zaustavilo ulazu u Europu, ali to nije uspjelo. Još jedna propast je i odnos prema Rusiji. Proširene su sankcije, vremenski i sadržajno, ali time se nije uspjelo postići slabljenje Putinog režima, a Isto tako e, možemo vidjeti kako mnoga poduzeća i zemlje članica e, doista e, su pretrpile golemu štetu zbog toga. Radi se dakle o potpunom neuspjehu. Za EPP, zastupnik Helam. Zahvaljujem. Luksemburg je preuzeo predsjedanje u trenutku najveće krize koja se, s kojom se suočila Europa. Međutim, nisu paničarili niti e, ustuknuli, nego su dali profesionalno, vjerodostojno, čak i elegantno vodstvo koje je e, spojeno sa sadašnjim e, predsjedanjem E, komisijom u dugoj tradiciji luksemburškog predsjedanja. Prednost manjih zemalja članica je da učinkovitije i uvjerljivije e, igraju ulogu poštenog posrednika. E, mi ćemo preuzeti za dvije godine predsjedanje i želimo učiti iz luksemburškog iskustva. Nekoliko napomena. Što se tiče kibernetičke sigurnosti, postignuta su dva velika napretka. Prvo neformalni e, sporazum o e, odgovarajućoj direktivi i politički sporazum o paketu zaštite podataka, a e, i PNR i zaštita podataka temelj su za kibernetičku sigurnost i digitalizaciju Europe. Drugo, Zadovoljan sam što je pod luksemburškim predsjedanjem E, su održane sankcije protiv ruskih agresivnih aktivnosti, e, bez obzira na ono što se događa sa ISIS-om u Siriji. Mislim da je ključno za kredibilitet Europske unije da sankcije e, ostanu na snazi dok se ne ispune zahtjevi iz sporazuma iz Minska. I treća stvar, doista je dobro da je vijeće poduprlo pojednostavljenje europskih strukturnih investicijskih fondova je omogućilo pristup malim i srednjim tvrtkama posebice. Također postavili se napori za pojednostavljanje zajedničke poljoprivredne politike, međutim glavni izazov za sljedeće predsjedništvo je činjenica da još uvijek ne postoje E, zajednička poljoprivredna politika u punom smislu te riječi. Umjesto toga mi imamo 28 e, različitih poljoprivrednih politika, a zajednički nazivnik e, je dobiti novac iz istog izvora iz Europske unije. U takvom obliku zajednička poljoprivredna politika nastavlja biti izvorom grešaka i komplikacija, ali svejedno Luksemburg dobar posao je odrađen. Hvala. A sada za socijalista, gospodin Zant. U drugoj polovici 2015. Luksemburško predsjedništvo Europska komisija pokušali su voditi e, Europsku uniju e, van iz krize, međutim e, nakon grčke krize pa krize izbjeglica sve je, samo rađeno, je rađeno na vatrogasni način, događaji su preuzeli, a ne Europska unija i vidimo da modeli koje imamo nisu u skladu sa stvarnostima, e, sadašnjim stvarnostima, nego prošlima, a rezultati nacionalnih izbora u posljednjih mjeseci pokazuju da su to i europski narodi shvatili. Jer jasno je, kada radite u vatrogasnom modusu nemate vremena za stratešku reviziju, ali znaci pokazuju da je došlo vrijeme i za stratešku reviziju. Moramo strateški razmotriti pretpostavke, a ne vrijednosti, modele, a ne metode europskih projekata a između ostaloga e, doseg i soft power unije, novi dizajn političke koherentnosti u Europi, politika e, imigracije, učinci globalizacije, e, mješavina državnog i privatnog sektora te na u području stvaranja radnih mjesta. Zahvaljujem gospodine Zante, za EKR, gospodin Kirkhop. Predsjedniče, ministri, gospodine Juncker, zahvaljujem predsjedništvu na svom radu i suradnji i postizanju e, dogovora o PNR sporazumu. Ovo je jedan od najizazovnijih e, i vremena koje ovaj parlament vidio i molim parlamenta u svoju direktivu što je prije moguće. Nema potrebe za daljnim odgađanjem, što prije u svojime instrumente, to će prije zemlje članice krenuti u implementaciju. E, životi i sigurnost su ovdje u pitanju i slobode. E, također govorimo o stalnom e, mehanizmu relokacije. Naime, sljedeće predsjedništvo govorit ću o nizu pitanja Dublin, e, granice i tako dalje. Ja po, pozdravljam rad na ovom sustavu koji je sada pun kompromisa i kompleksnosti i pozivam da se implementira ono što već imamo jer mnoga pitanja s kojima smo suočeni posljedica su neprimjene postojećih pravila. E, zakoni koji se smisleno ne primjenjuju su beskorisni i nadam se da će se u sljedećim mjesecima više fokusirati na implementaciju. Zahvaljujem gospodine Kjerkov, a sada zaguje gospodin Šuntis. Zahvaljujem predsjedniče. Vaše predsjedništvo, e, Liksemburško predsjedništvo, i to ne samo za Grke, nego i za sve one koji vjeruju da je e, Europa zemlja demokracije. E, gotovo da vjeruju da je počinjen puć protiv Grčke. Naime, upravo e, pod vašim predsjedništvom je Središnja banka ilegalno zatvorila Grčke banke i dovela do stečaja. I to pod vašim predsjedanjem je volja grčkog naroda bačena u otpad. I to Uh, uz referendum uh, sa dvije trećine protiv uh, programa predsjedništva i vaše predsjedništvo je krivo što je sastavljen takav program i upravo je to uzrok velikih socijalnih poteškoća. Pod vašim predsjedništvom je zapravo svaka, svaki oblik ljudskosti nepovratno izgubljen E, izbjeglice i migranti tope se u, e, i pogibaju u sredozemlju, čini, ne činite ništa. Premijeru, vaše predsjedništvo razočarenje za sve koji su mislili da će se Europska unija moći osloniti na vrijednosti kao solidarnost, ljudskost i tako dalje, a budućnost europskog naroda nije takva budućnost takve Europske unije i ne može biti tako budućnost bez rada, recesije, e, rasizma, bez prižavanja ljudskosti. Gospođa Bizoto. Hvala. Danas raspravljamo o rezultatima luksemburškog predsjedništva i ja bih to ukratko nazvala katastrofom. U posljednjih šest mjeseci povećao se broj imigranata, terorista i povećao se strah. Imali smo atentate u Parizu i u Kölnu i pod ovim predsjedništvima Europa je ostala skršenih ruku, a oni koji ne čine ništa onda su suučesnici u tome. Također otvoren je i dalje skandal zaštite u Luksemburgu multinacionalnih kompanija od poreza. Znamo da je predsjednik Juncker upleten u taj skandal zato jer je on bio premijer Luksemburga kada je izvio taj skandal. No u šest mjeseci nije ništa učinjeno kako bi se rasvijetlilo to pitanje kakvu vjerodostojnost može imati Europska komisija ako je osoba pod istragom na njezinom čelu? Sramite se. Vi, gospodine Juncker i vaši kolege koji kriju vaše nepodopštine. Umorni smo od toga što idete na ruku multinacionalnim kompanijama i zlo nam je od toga. Ja odbijam ovakvu uniju koja izglađuje poštene građane, a deblja one uobičajene sumnjivce. Hvala gospodine predsjedniče. Ekscelencijo, poštovani kolege, nije lako biti mala zemlja, naročito zemlja koja je okupirana više puta u prošlosti zbog toga što je okružena također i utjecajnim susjedima. No, ipak Luksemburg je uspio nadvladati te prepreke i e, pokazao se velikim igračem u procesu europskih integracija i također je odigrao veću ulogu nego što na to ukazuje njegova veličina. Ovo predsjedništvo je bilo teško, naročito zbog pogoršanja migrantske krize i terorističkih napada u Parizu. Nedavno usvojene mjere koje će ojačati vanjske granice i suzbiti unutarnju radikalizaciju nadam se da će uskoro dati dugoročne rezultate. Paket o zaštiti podataka koji omogućuje također i evidenciju imena putnika, što je ojačao i Europski sud, je također jedan od pozitivnih postignuća predsjedništva. Žalim jedino što moja zemlja, Latvija, nije bila sposobna ili dovoljno voljna postignuti ista postignuća tijekom svojeg predsjedavanja Europskim vijećem, koje je bilo upravo prije Luksemburga. Hvala. Sad u ime ENF-a gospodin Annemans. Hvala. Luksemburško predsjedništvo zaključilo se i kao sva predsjedništva sa velikim čestitkama, tapšanjem po leđima i izrazima oduševljenja. No, Nitko se zapravo ne osredotočuje na napredak. Govori se stalno o Uniji koja treba napredovati, koja treba činiti korake naprijed i naravno dijelom na tom putu Europska unija se pokazala uspješnom, primjerice posljedanjem, fiskalne unije i e, pokazivanjem e, negodovanja zbog e, skandala i Ja ne mogu nego čestitati na tome, no jedino što bih e, mogao još reći jest da neki eurofanatici optužuju vijeće zbog prevelikog opreza. Ja bih htio da je ono bilo još opreznije, onda bih mu mogao i u potpunosti čestitati. Hvala, gospođa Bresso. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine premijeru, predsjedniče Juncker, uvaženi kolege. Za razliku od nekih drugih kolega, htjela bih zahvaliti Luksemburškom predsjedništvu na suradnji koju je pokazalo prema ovom parlamentu, a također i zbog zalaganja i pažnje koje je posvetilo važnim pitanjima za budućnost Unije. Htjela bih kao prvo istaknuti podršku institucionalnim pitanjima. Ono što smo upravo danas čuli ukazuje na to koliko je u Europi sve nužnije imati lidere koji će imati hrabrost, viziju, koji će biti svjesni naše zajedničke sudbine. Vi, gospodine premijeru, to ste potvrdili danas svojim uvodnim izlaganjem. Istovremeno želim također istaknuti ono što je učinjeno na produbljivanju socijalne dimenzije Unije, naročito uključivanje socijalnih parametara u gospodarsku i monetarnu Uniju. Taj cilj još nije u potpunosti ostvaren, ali ostvareni su značajni koraci u pravom smjeru i računamo na vas za nastavak tog rada. I na kraju, ono što je učinjeno na objedinjavanju pitanja emigracija je od ključe važnosti. Sporazumi iz srpnja su doista značajno postignuće u smislu ostvarenja jedne zajedničke političke na ovom području, a sljedeće predsjedništvo će morati provesti. Sada trebamo se nastaviti kretati prema jedinstvenoj obrambenoj sigurnosnoj politici i prema više Europe, a ne manje Europe kao što neki drugi kolege traže. Hvala u ime EKR, gospodin Čarnecki. Ok, dann kommen wir zum capti Verfahren. Sada smo došli do spontanog javljanja za riječ. Gospodin Švab. Predsjedniče, uvaženi kolege, želim eh, razmotriti pozitivno tri pozitivne stvari Luksemburškog predsjedanja. E, premijeru, vama i suradnicima želim čestitati što se doista odlično, a možda iz tradicije recimo manje države Europske unije doista uspjeli isposlovati kompromis za europsku IT strukturu. Jedan kompromis koji nije bio jednostavan jer smo zajedno sa vijećem i parlamentom e, znatno poboljšali ovaj predlog, izvorni predlog E, koji poteče još od komisije prije e, predsjednika Junkera ispostigli postigli e, doista dodane vrijednosti za prekogranične digitalne infrastrukture u digitalnom dobu. Na tome vam zahvaljujem jer to nije bilo lako. S druge strane, druga stvar, porezna politika. O tome je već bilo riječi i doista e, Luksemburško predsjedništvo krenulo je dalje ovdje i moramo izvući zaključke i pogledati kako ćemo e, s jedne strane e, nacionalne e, potrebe i nadležnosti kombinirati s potrebama na europskoj razini. I ovdje, naravno, oni koji kritiziraju Luksemburško predsjedništvo moraju biti E, oprezni jer e, nikad se ne zna što će još komisija otkriti recimo u Irskoj negdje drugdje u smislu e, nesolidarnosti. Ako smijem samo još jednu sekundu, drago me gospodine Betel što nije bilo nužno imati izvanredni samit u Briselu. Hvala. Gospodin Lopez Aguilar. Se hablado en este debate de los logros de la presidencia U ovoj raspravi govorilo se o rezultatima luksemburškog predsjedavanja. Međutim, nije se dovoljno posvetilo pozornosti onim pitanjima koja sporo napreduju i koja su već godinama blokirana u vijeću, primjerice direktiva o zaštiti financijskih interesa Europske unije kazanim pravom što nije deblokirano tijekom lusaborskog predsjedavanja. Glavno pitanje je e, rasprava o PDV-u. Prema e, vijeću to je nadležnosti zemalja članica, a e, Europski parlament s druge strane smatra da je to jedan od najvažnijih izvora poreznog priljeva kao što je i potvrđeno i mm, odlukom iz prosinca Europskog suda. E, prijevara na račun interesa Europske unije je nešto što treba stogo sankcionirati u nacionalnim e, zemljama kao što je treba usvojiti i direktivu o e, financijskim interesima Europske unije. Sada e, tražimo od nizozemskog predsjedništva da se ponovno pokrene rad na ovoj direktivi. Hvala. Sljedeći govornik. Zahvaljujem Luksemburško predsjedništvo u vidu migrantske krize pokazuje da nije, da je ipak bilo neuspješno jer e, vidimo tisuće izbjeglica ilegalnih e, e, useljenika koji su na otocima u Egejskom moru i drugim područjima Grčke, znači politika preraspodjele nije uspjela. Gospodine Juncker, preraspodjela nije uspjela. Samo mali broj izbjeglica uopće su obuhvaćene ovim sustavom preraspodjele do prosinca, to je bilo otprilike 184. A kako izgleda situacija sa Turskom? Naime, e, poznato je da Turska i turske nadležne vlasti e, podupiru e, krijumčare, a nisu poduzeti konkretni koraci protiv toga. Postoje podaci o tome nadalje. Traži se novi Frontex, jačanje Frontexa, čime bi se stvorilo nešto čime bi se moglo E, e, i e, mimo volje država intervenirati i time će se poništiti suverena prava Grčke i Grčka će postati protektorat. Hvala predsjedniče gospodine Betel, gospodine Juncker. Vi ste obojica državljani zemlje koju vodi duh zajedništva Europske unije. Jedan i drugi ste se mobilizirali kako bi Europska unija postigla pomake u borbi protiv terorizma. Pitanje evidencije putničkih imena bio je jedan korak u tom smjeru. Međutim, ne mislite li da bi trebalo otići korak dalje i omogućiti da se konačno uspostavi stvarna suradnja među obavještajnim službama? Sva područja na kojima radimo, a jedno od njih su Amerikanci smatrali prioritetnim nakon 11. rujna, a sada se na to poziva posebno moja zemlja, Francuska. Dakle, a to je borba protiv financiranja terorizma. Vidjeli smo što se dogodilo. Neki pragmatični aspekti kao što su dakle mogućnost e, imanja pretplatničkog bora, broja, e, nešto s čime se mogu služiti teroristi Hoćete li ostaviti to u nasljeđe e, sljedećem predsjedništvu i gospodine Juncker, na što ste spremni učiniti kako biste se uhvatili u koštac sa tom, tim bitnom pitanjem u borbi protiv terorizma na našem teritoriju? Gospodin Kelly ima riječ, izvolite. Hvala. Nisam mislila da će mi dati riječ. Nastavit ću na engleskom. Najbolje se krije u malim paketićima, to se uglavnom odnosi na ljude, kao što sam ja, ali se to može odnositi i na zemlje i ta se izreka dobro može primijeniti na Luksemburg, koja je mala zemlja, ali također i zemlja koja se najviše zalaže za europske integracije. Želim pohvaliti Luksemburško predsjedništvo na izvrsno odrađenom poslu u brojnim područjima i također na učinkovitom djelovanju, naročito u području koje mene zanima, a to je zaštita podataka i trijalozi o tome. Predsjednici vijeća su bili vrlo samouvjereni, stručni, pravedni i strogi i mislim da smo uspjeli ostvariti uspjeh e, u finalizaciji ovih e, odredaba. Nisu svime e, svi zadovoljni, ali mislim da imamo dobar rezultat koji će se moći dugoročno održati. Gospođa Reding, koja je naravno pokrenula cijeli postupak, dolazi iz Luksemburga i na tome želim zahvaliti. Hvala gospodine Kelly. Gospodin pitanje podržavanja poslovnika ili? E, ne, želio sam reći sljedeće. Dakle, e, nezavisni zastupnici parlamenta biraju se jednako kao i drugi zastupnici parlamenta, ali ipak ispada tako da tijekom spontanog javljena za riječ mi nikad ne dobijemo, e, ne dođemo na red. I, a imamo već vrlo ograničeno vrijeme za sudjelovanje u raspravi i zapravo uvijek vidimo da se isti ljudi iz klubova javljaju za riječ i mislim da treba riješiti pitanje to što mi nikad ne dolazimo do riječi. Žao mi je, zapravo niko se nije javio od nezavisnih, e, nezavisnih zastupnika e, u KHDI postupku. E, Znači, vaša kritika zapravo nije bila utemeljena. Gospodin Mavrides. Thank you, Mr. President. Hvala. Nadovezno što smo svi primijetili u posljednjih nekoliko mjeseci. Naime, u posljednjih nekoliko mjeseci svjedočimo stalnom otporu gospodina Erdogana u Turskoj ka e, provedbi temeljnih ljudskih prava, vladavine prava, zatim vidimo stalnu okupaciju Cipra i naravno trajne napade na vlastiti narod. I tu mislim na akademike, na kurde u kurskim e, dijelovima Turske i tako dalje. Moje pitanje je vrlo jednostavno. I to, se, to je upućeno same komisiji. Smatrate li da u, su u posljednjih nekoliko mjeseci naše politike prema Erdoganu bile učinkovite i e, jesu li utemeljene na moralu i načelima Europske unije ili na nečemu drugom? Hvala. Hvala. E, je zatvoren postupak spontanog za riječi. Sada dolazimo E, ponovno e, do obraćanja gospodina Junkera. Izvolite. E, uvaženi predsjedniče, bilo je toliko pitanja komisiji, tako da ću možda se ograničiti samo na ona neka pitanja koja nisu koja nisu odgovorna, ovo druge su samo bila optužbe na moju domovinu ili pohvale. Znači, želim eh, dakle reći sljedeće. Ja ću odgovoriti na nekoliko pitanja koja su upućena komisiji, posebno ono što se tiče suradnje među obavještajnim službama. To je jedan eh, realni problem, to je realna problematika i nismo postigli pomake u tom području. Obavještajne službe rade toliko tajno da ne možemo uspjeti shvatiti na koji način one surađuju. Još 2001. godine e, kada je došlo do događaja u New Yorku i Washingtonu, Europsko vijeće pod predsjedanjem Gija Verhofstada zaključilo da je uistinu potrebno ojačati suradnju među tajnim službama država članica Saveza, ali isto tako i Europske unije. Međutim, nije se učinilo gotovo ništa ili vrlo malo i nakon e, određenih spoznaja i informacija koje smo dobili, pokazalo se da je uistinu bilo propusta u suradnji među tajnim službama te u suradnji policijskih službi. Dakle, očito je da u tom smislu moramo učiniti dodatni napor. Drugo, Postavljeno je pitanje vezano uz e, borbu protiv financiranja terorizma. To je pitanje koje zaslužuje veliku pozornost. Komisija će predstaviti akcijski plan e, u području borbe protiv financiranja terorizma u veljači. Hvala. Premijer Betel, izvolite. Hvala predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti svim zastupnicima Europskog parlamenta koji su uzeli riječ na temu rada Luksemburškog predsjedništva. Kao prvo postavljeno je pitanje o odnosu s Velikom Britanijom. Mi iščekujemo završni tekst nije u nadležnosti predsjedništva da se bavi time, tako da će predsjednik Tusk nastaviti pregovore sa britanskom vladom. E, tako da iz tog razloga nisam govorio o tome. Gospodin Papadomis, vi ste spomenuli neke probleme i još neke kolege iz Grčke su govorili o problemima koji se tiču migracija. Slažem se da solidarnost ne može biti jednosmjerna ulica. Obveze koje smo svi preuzeli moramo i poštivati. Što se tiče troškova, e, danas se stječe dom da e, sve troškove snosi Grčka. Međutim, Njemačka, a i sve zemlje koje u konačnici prihvate izbjeglica također se značajan trošak. Dakle, ne možemo govoriti o jednoj zemlji. Međutim, isto tako možemo konstatirati da sabirni centri ne funkcioniraju na idealan način, tako da se mora priteći u pomoć našim prijateljima u Grčkoj kako bi to funkcioniralo na učinkoviti način. Nismo Grčku ostavili samu, nismo je prepustili samu sebi. Grčka i ostale zemlje znaju da je Luksemburško predsjedništvo zatražilo od Evropske unije što se tiče pakta o stabilnosti da se neki troškovi vezani uz migracije uzmu u obzir i u kontekstu tog pakta. E, Marine Le Pen e, nije čula moj govor jer je došla kasnije, tako da ću joj poslati jedan primjerak. Ja ne mogu joj ni sada odgovoriti jer nije prisutna u vijećnici. Što se tiče poreznih rješenja, Luksemburško predsjedništvo je možda moglo otići korak dalje i uzeti u obzir sva porezna rješenja, uključujući i e, ona porezna mišljenja koja su isključivo u nadležnosti nacionalnih, u nacionalnoj nadležnosti. Isto tako neću komentirati ono što je rekla vezano s Luksemburg jer to ne zaslužuje. Gospođa Beres je postavila pitanje u vezi sa financiranjem terorizma. Da, borba protiv financiranja terorizma mora biti prioritet tijekom 2016. Mi to svesredno podržamo. Vezano uz PNR, kao što je rekao predsjednik Juncker, postoje suradnja među obavještenim službama, naime ta suradnja mora funkcionirati, o tome se dosta govori. Moramo o postići pomake u tom smislu, a što se tiče pitanja gospodina Agijara, da, e, što se tiče gospodarskog kriminaliteta u području pdv to je isto tako nešto što se mora kriminalizirati. Želim također zahvaliti na pohvalama koje ste iznijeli na račun naših e, službenika. Neki mislim da nismo učinili dovoljno, neki bi radije da smo učinili manje. Isto tako imamo neke probleme unutar naše zemlje i unutar Europske unije, a zapravo to se sve svodi na činjenicu da su mostovi vrlo slabi, bilo da je riječ e, o dobnim razlikama, vjerskim razlikama ili generacijskim razlikama, mi moramo ponovno izgraditi te veze unutar našeg društva i među nama unutar Europske unije i želim mnogo sreće u radu u nizozemskom predsjedništvu. Nadam se da će nastaviti raditi u tom smjeru jer nam to uistinu nužno potrebno.